Europu. I rizik zaraze u Europskoj uniji je međutim trenutno vrlo nizak za one ljudi koje su e, putovali u te zemlje. Hvala vijeću i s time završavamo raspravu o e, ovoj točki dnevnog reda. Ali nastavit ću na francuskom. Dakle, kad je riječ o članku 192 e, e, pravilnika, u točki 3 kaže, dakle, ako se izlaganje osporava, parlament, ako je potrebno, odlučuje o, o tome hoće li se uvažiti tražene promjene. Dakle, mene zanima gospodina Gorića, koji je to, koji je to mandman koji predlaže? Dakle, ja želim vam iskazati poštovanje. Dakle, ja dajem konačnu odluku jer želim um, zajamčiti da zastupnici mogu obavljati svoju um, ulogu. Dakle, ja sam bio u pravu. Dakle, ako vi predložite amandman, ne možemo predlagati političke amandmane jer se ne radi o politici. Ako postoje greške u tekstu, možete predlagati E, amandmane. U protivnom, ja ih moram odbiti, jer poslovnik je vrlo jasan. Dakle, ako i vaš amandman se odnosi na tekst, onda ćemo o njemu glasovati, u protivnom ga moramo odbiti. Merci Najviše hvala predsjedniče što ste odlučili ovo glasovati. Istina da je pravilnik malo nedorečen, nejasan, jer drugi stav govori o aprobaciji, Mogu bi se dakle reći samo da e, parlament e, se ne slaže s točkom šestom. Vi hoćete e, da raspravimo o amandmanima. Ja vam predlažem sljedeći amandman, on je nadopuna nakon prvog stavka članka šestog poslovnik, zapisnika. Evo koji bi bio taj dodatak Ponavljam prvi stavak. Tijekom glasovanja koje će biti vođeno preko videodifuzije simultano sa vrhovnom radom u Kijevu, koja treba istovremeno da donese odluku o, sa e, Europskim parlamentom o e, sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine. Ja bih predložio još jednu stavku. Ova e, nenajavljena, nepr E, nenajavljena odluka nije data zastupnicima Europskog parlamenta da je potvrde. Naime, to je neprikosnovena činjenica koja bi mogla dobro dopuniti zapisnik kako bi on ilustrirao u potpunosti ono što je predstavljalo to zasjedanje. Hvala lijepa. Gospodine Golniš, ja uvažam vaše ideje i kao i uvijek e, uvažavam se zastupnike, ali vaš amandman je bio politički amandman, to je bio komentar na ono što se dogodilo, dakle nije bilo nikakve rasprave. Nije bilo rasprave o toj temi. Dakle, ne možemo dodavati komentar na tako što. Stoga neću e, pristati na to i smatram da je tekst usvojen. Dosta je Dosta je po ovom pitanju bilo. Idemo dalje s dnevnim redom. Tu imamo izjavu potpredsjednika komisije. Iska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnosnu politiku glede ofanzive Isisa i progna manjina. Riječ ima riječ. Hvala.